dobro jutro svima. Otvaram zasjedanje. Danas ujutro krenut ćemo glasati da izaberemo predsjednika Europskog parlamenta sukladno našem poslovniku, a ne na temelju vanjskih odluka i prijedloga. Ovo je autonoman i neovisan parlament. Comunico di aver ricevuto Priopćam da sam sukladno poslovniku zaprimio sljedeće kandidature za obnašanje dužnosti predsjednika Europskog parlamenta. Zastupnica Ska Keller. onorevole Sira Rego. Zastupnica Sira Rego. Onorevole David. Zastupnik Davide Marija Sassoli. Onorevole, Jan... Zastupnik Jan Zahradil. Tutti i kandidati mi hanno... Svi su mi kandidati potvrdili da prihvaćaju kandidaturu. Prije nego što započnemo s glasanjem, ću najprije abecednim redom glas svakom od kandidata. Svatko od njih imat će na raspolaganju pet minuta za izlaganje. Najprije zastupnica Ska Keller. Dear members of the European Parliament, dear Poštovani zastupnici Europskog parlamenta, drage kolegice i kolege i što je najvažnije, dragi građani Europske unije. Prije pet godina vi ste svojim glasom izabrali nas e, za vaše zastupnike i e, sada ste ponovno izabrali e, ove zastupnike za ovaj parlament kako bismo oblikovali budućnost Europske unije. Zahvaljujem na povjerenju koje ste nam ukazali ali poslali ste jasnu poruku, a poruka je da je europski projekt doista živ. Vi, naši birači, E, reagirali ste sa jasnom proeuropskom porukom na sve one koji su iskazivali e, skepsu i prenosili poruke mržnje u odnosu na Europsku uniju i na tome vam zahvaljujem. E, poštovane kolegice i kolege, na ovim zadnjim izborima došlo je do povećanja odaziva i to je doista ohrabrujuće, ali to znači i veliku odgovornost za nas kao Europski parlament. Zahvaljujući biračima sada imamo snažan mandat da oblikujemo budućnost e, Europske unije i da pozovemo na odgovornost e, komisiju i službe institucije Europske unije. Moja je poruka, osnažimo ulogu Europskog parlamenta, osnažimo je zajednički na način da izaberemo predsjednika Europskog parlamenta e, koji predstavlja neovisnost naše institucije. Ne možemo prihvatiti da se predsjedništvo ovog doma e, tretira e, kao nešto o čemu se pregovara u sklopu zakulisnih pregovora. To ne možemo dopustiti jer moramo polagati račune našim građanima. Nema nikakve dvojbe. Europska unija danas je e, važnija nego ikada s obzirom na klimatsku e, krizu, e, socijalnu nejednakost, međunarodne sukobe. Treba nam veća uloga Europe, više nego ikada prije. Međutim, mi smo kao institucija uvijek bili uspješni što se tiče komunikacije sa našim građanima i govorili smo im da radimo na tome da riješimo pitanja koja su za njih najvažnija. je želimo obnoviti to povjerenje i osigurati da Europski parlament doista bude prostor za dijalog s građanima. U proteklim godinama otvorili smo raspravu o budućnosti Europe sa šefovima država i vlada, s predsjednicima. To je bilo zanimljivo, ali zašto ne promijeniti smjer, otvoriti ovaj dom, otvoriti parlamente, razgovarati o budućnosti Europske unije sa građanima, organizacijama civilnog društva, sa ljudima koji definiraju e, našu budućnost. Promijenimo budućnost ovog kontinenta danas. E, mi u parlamentu e, branimo ljudska prava, demokraciju, vladavinu prava, a kao predsjednica Europskog parlamenta ja želim biti ambasadorica upravo tih vrijednosti i načela a kako bi ova institucija bila vjerodostojna, trebamo u svakodnevnom poslu osigurati da ispunjavamo načela koja očekujemo i od drugih da ih poštuju. E, transparentnost, jednakost polova, uključivost e, prava radnika i e, smanjenje negativnog utjecaja na okoliš. Poštovane kolegice i kolege, Europska unija najveće je povijesno postignuće našeg kontinenta. Zahvaljujući tome osigurali smo mir, prijateljstvo i blagostanje na kontinentu eh, na kojem eh, su u prošlosti dominirali ratovi i mržnja. Kao izabrani zastupnici u Europskom parlamentu eh, zajednička nam je odgovornost stati u obranu i poštovati ova povijesna postignuća koja smo naslijedili. Rođena sam u zemlji e, koja je bila podijeljena e, željeznom zavisom. E, živjela sam i vidjela sam situaciju u Poljskoj, Njemačkoj i vidjela sam što se može dogoditi kada prevladamo granice u glavama i na terenu. Osobno smatram da trebamo braniti i stati u obranu te europske baštine. Kako bismo e, zaštitili Europu, moramo pokazati hrabrost, e, mijenjati je na bolje. A kao jedina izravno birana europska institucija, Europski parlament ima ključnu ulogu u e, tom procesu Ovaj dom već godinama se e, bori za to da e, osnažimo ulogu ovog parlamenta, da povećamo pravo e, zastupanja građana koji su nas izabrali u ovaj parlament. I kako bismo dalje radili na snaženju prava parlamenta, kandidiram se za ulogu predsjednika Europskog parlamenta i bila bih vam zahvalna na vašoj potpori. Hvala. zastupnica Cira Rego. Puno hvala. Velika je čast predstavljati klub GUE koji ima mali broj zastupnika, ali tu smo kako bismo zaštitili interese građana, osobito radnika. Mi od samog početka imamo svog kandidata. Dok su drugi klubovi bili uključeni u zakulisne igre kojima se odlučuje o budućnosti milijuna naših građana. No, mi vjerujemo da je ključno biti otvorenim. Kada je riječ o tome a, tko će predsjedati ovim domom. To, se ne, to ne može biti odluka lobija ili multinacionalnih kompanija. Mi smatramo da je jako važno biti na strani radnika, ljudi i boriti se za ljudska prava. Važno je da imamo parlament koji će odgovoriti na potrebe građana a, i koji se ne temelji isključivo na populizmu. Mi imamo program koji brani radnike i ljudske resurse. Evropska unija i neka od jako loših politika uništile su čitave ekonomije i svi smo žrtve neoliberalnih e, doktrina na kojima se Europska unija e, temelji. Zbog toga imamo jako puno prekarnih radnih mjesta, nezaposlenosti, imamo i nejednakosti i sve to vodi prema budućnosti bez perspektive i bez nade i to ne samo u ekonomskom smislu. Ovaj ekonomski model koji imamo uzročnik je klimatske krize, e, ekonomskih i socijalnih kriza. A to je pogrešan način da krenemo u budućnost. Moramo pronaći način da riješimo probleme sa kojima su suočene sve države članice. Smatramo da, je, da su ovo glavna pitanja, ključna pitanja kojima se parlament mora baviti. Molim vas podržite naš prijedlog da se oformi posebni odbor za hitna pitanja vezane za klimu. To je nešto što nam je od ključne važnosti. Neoliberalne politike Europske unije doprinijele su tome da nastane jedan fašistički monstrum. Vidjeli smo rast ksenofobnih skupina, populističkih skupina i sličnih politika. Mi želimo da parlamente normalizira ovaj diskurs i da odbaci diskurs mržnje Nedavno je uhićen Nedavno je zapovjednik broda koji je spašavao ljude na Mediteranu. Uhitio je gospodin Salvini, a radi se o ljudima koji zapravo žele spasiti živote. Ja dolazim s juga Europe. Ja dolazim iz zemlje gdje znamo koliko žene mogu biti moćne u borbi protiv fašizma. Želimo novo društvo. Pozivamo vlade i komisiju da obustave stvaranje tih pogrešnih narativa i diskursa. Mi želimo feminističke politike. Žene moraju biti uključene u donošenje političkih odluka. Žene moraju biti uključene u političku agendu europskih institucija. Mi želimo graditi novo društvo. Želimo ispričati priču svih onih žena koje nisu vidljiva, koje su doprinijele stvaranju naše povijesti. Mi smo te koje predstavljamo temelje naših društava. Znamo je, kakav je naš položaj i tu smo da branimo prava radnih ljudi. Također želimo braniti mir, antifašizam Vidjeli smo što se dogodilo u prošlosti sa fašističkim pokretima. Sjetimo se svih junaka iz prošlosti koji su doprinijeli padu Mussolinija i ostalih fašističkih pokreta u Europi. Mi se prepoznajemo u tim ljudima. U onima koji su u onima koji brane Europu. Mi branimo mlade ljude koji žele održiv planet za svoju budućnost. Mi želimo Europu koja se temelji na miru i solidarnosti, na Europi koja nikoga neće zaboraviti. Hvala. Prego i kandidati presidenti. E, molim kandidate za obnašanje dužnosti predsjednika da govore sporije kako bi prevoditeljima olakšali posao in questo parlamento ognuno ha diritto di esprimere u ovom parlamentu svatko ima pravo da iznese vlastite ideje i ako želite da vas poštuju morate poštovati i druge. A sada David Marija Sasoli. Hvala lijepa predsjedniče, kolegice i kolege. Ja sam kandidat za obnažanje dužnosti predsjednika parlamenta. Činim to jer vjerujem da će Europa biti snažnija samo bude li parlament u mogućnosti da igra značajniju ulogu. Pred nama su odlučujući izazovi koji će nas u bliskoj budućnosti staviti na teške kušnje i koji zapravo dovode u opasnost i samoj ideji Europske unije. Moći ćemo se nositi s tim izazovima samo budemo li ujedinjeni. Moramo poštovati našu raznolikost i na taj način možemo najbolje igrati našu zakonodavnu ulogu vezanu za proračun, za nadzor i za davanje političkih smjernica. Zajedno s vama Želim biti onaj koji će zastupati naše razlike i naše mogućnosti da donosimo odluke kako bismo potvrdili središnje mjesto parlamenta, njegov vrijednost i demokraciju koju on predstavlja. Bez obzira na to na koji način razmišljamo, moramo se svi angažirati u izgradnji kuće europske demokracije. Ovaj parlament mora biti dom europske demokracije izlaznost na ovim europskim izborima bila je uspjeh. Čak niti mi koji smo toliko se angažirali na izborima u predizbornoj kampanji nismo to očekivali. Bilo je na biralištima toliko birača, toliko novih birača. 62% zastupnika u ovom sazivu su novi zastupnici. To je jako visoki postotak nove energije. Birači su nam dali novi mandat. Rekli su nam da vjeruju u našu instituciju, da vjeruju u demokraciju, u slobodne izbore. Ne možemo ih razočarati. Ovaj parlament i ovaj njegov saziv moraju tumačiti i davati smjernice za moguće i nužne promjene kako bi Europa bila snažna i moderna. Moramo povratiti povjerenje, međusobno povjerenje između građana i institucija. I tu ću staviti svu našu ambiciju i svu našu hrabrost kako bismo se snosili s velikim izazivima vezanih za klimatske promjene, za socijalnu pravdu, za upravljanje migracijskim politikama, za gospodarski rast, za radna mjesta, za mogućnosti i prava za sve. Ukažete li mi vaše povjerenje da budem predsjednik parlamenta, zajedno ćemo se boriti za moderan i transparentni parlament koji će biti održiviji na ekološkom planu, koji će biti pristupačniji građanima. Borit ću se svim svojim snagama da se parlament poštuje, naglašavam poštujem, da ga poštuju države i institucije. Drage kolege, vi ste ovdje jer predstavljate nadu, ali isto tako i bijes naših građana. Sasvim stvarno, zato što predstavljate emocije europskih naroda. Uvijek ću vam biti na raspolaganju, saslušat ću vas, surađivat ću s vama i to s velikom pažnjom jer to znači da se u svakom času slušaju želje i kako dišu žene, mladi, svi naši građani koji sada imaju toliko mogućnosti u ovoj Europi, mogu raditi, putovati i zaljubljivati se bez ograničenja. Biću otvoren i izravan predsjednik, poštovaću pluralizam, poštovaću sve vas. I naravno čuvati ću i ovlasti ovog parlamenta, jer često se upravo u ovoj vijećnici ne e, shvaćamo da važnost ove institucije moram podsjetiti ovdje na ono što je bio rekao Jean Monnet jer njegove su riječi mislim još uvijek jako aktualne. Riječ sada ima zastupnik Jan Zahradil. Hvala lijepa gospodine Tajani. E, dobro jutro dame i gospodo, drage kolegice i kolege, uvaženi zastupnici. E, za one među vama koji me još ne poznaju želim reći da sam u parlamentu od 2004. godine i e, tijekom mog vremena već je bilo pet predsjednika Europskog parlamenta i zahvaljujući tome imam određeno iskustvo i određena stručna znanja i razumijem i znam što ovaj parlament može i treba učiniti, što bi se moglo poboljšati, što bi se moglo promijeniti i što bi pa, e, predsjednik Europskog parlamenta trebao, a što ne bi trebao raditi. Mislim da ovo iskustvo i ova ekspertiza predstavljaju nešto zahvaljujući čemu znam E, što e, može e, biti potrebno da imamo kvalitetnog predsjednika. On treba biti nepristran, neutralan. On ili ona treba sve klubove i sve zastupnike tretirati jednako, pošteno i s poštovanjem i e, ta osoba uvijek treba biti svjesna toga da ne predstavlja samo sebe, nego da predstavlja ovaj parlament u cjelini. Naglašavam još jednom, u cjelini. E, imao sam određenu prednost i mogao sam e, startati kampanju malo ranije, tako da imam letak E, sa fotografijom. E, to ste dobili putem e-maila, tako da se nadam da su barem neki među vama imali priliku pročitati ono što tu piše. Govorimo o tome kako ponovno uspostaviti povjerenje u ovaj parlament, kako osigurati da parlament bude otvoren i pravičan, e, na koji način možemo slušati naše građane, reagirati na njihove zahtjeve, kako osigurati da parlament bude učinkovitiji i kako osigurati strateški uvid i planove za budućnost. Ovdje e, se e, kao prvo želimo osvrnuti na načela koja su povezana s ponovnom uspostavom ravnoteže. Mislim da moramo ponovno uspostaviti ravnotežu između europske i nacionalne razine, a to će nam omogućiti da zajednički radimo. Osim toga, moramo ponovno uspostaviti, odnosno pronaći novu ravnotežu između institucija, parlamenta, vijeća i Europske komisije kako bi e, kako bismo stali na kraj e, međusobnim sukobima i krenuli sa novom razinom e, suradnje. No, govoreći o ravnoteži, ne bih trebao zanemariti e, još jedan aspekt te ravnoteže. Od 2004. tijekom zadnjih 15 godina 13 E, novih e, država je pristupilo Europskoj uniji, 11 od njih iz srednje i istočne Europe i koliko mi je poznato ja sam jedina osoba e, iz tih zemalja koja se natječe za Eh, jednu eh, dužnost na čelu neke od institucija i zato je važno da i tu postoji eh, ravnoteža. Jedna trećina država članica nisu članice europodručja. Ja sam jedini kandidat koji dolazi iz zemlje koja nije u europodručju i mislim da i tu treba postojati ravnoteža. I na posljedku postoje velike države, ali postoje i srednje i male države članice. I u koliko se ne varam, osim Belgije, jedini sam predstavnik manje države koji se kandidira za poziciju na čelu neke od institucija Europske unije. I mislim da nam i tu treba ravnoteža. Dakle, poštovane dame i gospodo, mogu vas jedino pozvati da date svoj glas meni, a uzvrat vam mogu obećati da ću biti dobar predsjednik Europskog parlamenta. Zahvaljujem na glasu. Saslušali smo izlaganja četvoro kandidata za dužnost predsjednika parlamenta. Oni su dali prijedloge i rekli zašto traže da baš njih izaberete. Prije nego što pređemo na glasanje, želim zahvaliti svima onima koji nam pomažu da dobro radimo ovaj posao, svim dužnosnicima, svim poslužiteljima, asistentima kao i prevoditeljima bez kojih ne bismo mogli raditi na onome na čemu što smo, zašto smo tu, a to je da predstavljamo za europske narode. Posebno želim zahvaliti i Klausu Veleu, glavnom tajniku Europskog parlamenta, kojem čestitam i rođendan. Prelazimo sada na naš slobodni izbor. Ponavljam, Europski parlament će na neovisan način izabrati svog predsjednika, neovisno od bilo kakvih eh, ukazivanja sa strane. Zastupnici moraju sami izabrati svog predsjednika, baš kao što sam izabran i bio i ja na slobodan način. Uvjeren sam da će baš tako i sljedeći predsjednik Europskog parlamenta biti osoba koju ćete vi slobodno izabrati. Što se upustava tiče vezanih za izbor predsjednika, primili ste ih elektroničkim putem e, svaki od zastupnika, a možete ih također naći i na ulazu u vijećnicu. Sukladno članku 16. stavku 1. u tri prva kruga kako bi netko bio izabran mora dobiti apsolutnu većinu izraženih glasova. Dakle, ponavljam, da bi se izabrao predsjednik mora imati apsolutnu većinu. A e, oni koji ne budu glasali ili ne budu ništa upisali, neće se njihovi glasovi računati. Sada molim da stavite u omotnice vaš izbor, ali nemojte ih još staviti u kutiju dok ne opišem sve modalitete izbora. Jesu li ovdje svi brojači glasova koji su jučer izabrani? Kažu mi iz tajništva da jesu. Poslužitelji upravo sada dijele glasačke listiće i omotnice. Kako biste glasali? Morate staviti križić na uz e, dakle u kućicu uz ime izabranog kandidata. Podsjećam vas, možete glasati samo za jednog kandidata. Za slučaj da želite promijeniti način na koji ste glasali, zatražite od poslužitelja novi listić koji će vam dati novi glasački listić, a vi ćete mu dati stari glasački listić koji će se odmah uništiti. Za slučaj nepravilnosti listić će biti E, e, poništen neće smatrati valjanim. Također, ako se glasa više od jednog kandidata, morate sam listić presavinuti na četveru i staviti u os e, i u omotnicu. A što se tiče kutije, glasačke kutiju, morate odgovarati vašem prezimenu, prvom slovom vašeg prezimena, prve AB, druga CD, treća e, DG, a onda e, četvrta KH, e, peta LM, šesta PR, sedma SD i onda osma za početno slovo prezimena od U do Ž. Prije nego što proglasim glasanje otvorenim, ne možete glasati neću prozivati pojedinačno zastupnike, već ću jednostavno naglasiti da je glasanje otvoreno ili zatvoreno. A imena zastupnika koji sudjeluju u tajnom glasanju bit će objavljen u zapisniku sa ovog sastanka i zato vas pozivam da se upišete u registar prije nego li što krenete glasati a podsjećam još jednom morate staviti u e, glasačku kutiju koje, čiji broj odgovara početnom slovu vašeg prezimena prema ovim brojevima koje sam ranije rekao i isto tako morate pokazati ispravu. Otvaram glasanje i sada možete krenuti prema biračkim kutijama.